borbi protiv nezaposlenosti mladih. Riječ ima izvjestitelj gospodin Plura. Zahvaljujem. Na samom početku želio bih iskoristiti priliku i svima zahvaliti na sjajnoj suradnji. Posebno zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu i angažmanu što se tiče kompromisnih amandmana. Zahvaljujem profesoru Krasnoderskom na njegovom mišljenju u ime odbora za kulturu. Zahvaljujem svim kolegama koje su podnijeli amandmane. E, vaši amandmani e, pomogli su i e, zahvaljujući njima ovaj izvještaj je sveobuhvatan i cjelovit. Politika usmjerena na razvoj vještine u borbi protiv nezaposlenosti mladih naglasak stavlja na metode koje nam mogu pomoći da pripremimo studente, odnosno diplomante za izazove na tržištu rada. Ono što nam treba je pravo partnerstvo između obrazovnog sektora i industrije. Trebamo uključiti mlade u sve aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se poboljšala njihova situacija i položaj na tržištu rada. Naglasak je osim toga i na ulozi malih i srednjih poduzeća jer su ona iznimno važna u procesu otvaranja novih radnih mjesta i e, razvoju kvalifikacija i vještina, posebno ako govorimo o e, poduzetničkim vještinama i poduzetničkom duhu. U svom izvještaju naglasak stavljam i na takozvane osnovne vještine. To uključuje i vještine koje se odnose na nove tehnologije. U izvještaju govorimo i o tome koliko je važno povezati teoretska znanja sa praksom, pripravništvom, strukovnim naukovanjem. Naglasak je na većoj fleksibilnosti obrazovanja kao takvog, na cjeloživotnom učenju i na važnosti prevladavanja prepreka što se tiče osposobljavanja i prekvalifikacija Naglasak stavljamo i na mogućnosti korištenja daljnjeg usavršavanja jer je taj aspekt nedovoljno razvijen što se tiče usavršavanja na radnom mjestu. E, tu je potrebno voditi računa i o šansama za mlade koji dolaze iz siromašnih obitelji i obitelji imigranata i na osobe s invaliditetom. Iznimno je važno osigurati i ovim skupinama mogućnosti da unaprijede svoje vještine, da ih steknu posebno e, što se tiče između ostalog i socijalnih vještina. U izvještaju navodimo da se nadamo e, da će mladi koji odrastaju u doba velikog tehnološkog napretka, a koji se uvelike razlikuju od prethodnih e, naraštaja, imati šanse. Postoji veliki potencijal, a možemo konstatirati da potencijal nije dovoljno iskorišten. I toga e, moramo voditi računa o potrebnim projektima za poslodavce kako bismo iskoristili potencijale naših mladih. Ja sam duboko uvjeren e, da će sve ono na čemu smo radili dovesti do konkretnih rezultata koji će pomoći našim mladima na tržištu rada. Nadam se da će zaključci iz ovog izvještaja biti inspiracija za druge aktivnosti dramatična razina nezaposlenosti, veliki je izazovi prijetnja ekonomskoj i socijalnoj budućnosti Europe. Hvala. Zahvaljujem. E, gospodin Novakov, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem. Kad govorimo o mladima i o nezaposlenosti, uvijek iznova govorimo o tome da mladi trebaju učiniti ovo ili ono. Mladim ljudima ne treba savjet. Ono što im treba je podrška. Europska unija nije dovoljno velika za sve potencijale za poduzetništvo koje postoje i zato Erasmus treba voditi na svjetskoj razini kako bi se osiguralo da e, Rumunji, Hrvati, Mađari, svi budu konkurentni u odnosu na sve druge na ovom svijetu i zato e, Uvijek iznova čujem da je moja generacija izgubljena generacija. To nije točno. Mi smo okosnica budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća govornica, izvolite. Zahvaljujem. E, dugotrajna nezaposlenost mladih e, je rak rana u Europi. Smanjenje nezaposlenosti mladih e, treba biti u središtu naše gospodarske politike. Ne smijemo žrtvovati mlade. E, na sjeveroistoku Engleske, odakle ja dolazim, imamo vrlo visoku stopu nezaposlenosti mladih i zato ispunjavamo uvjete za inicijative Europske unije. Europski fondovi i ideje koje postoje mogu nam pomoći da smanjimo nezaposlenost mladih, e, otvorimo nove šanse za mlade osposobljavanje, kvalifikacije iznimno su važni. Međutim, ne smijemo demonizirati mlade. E, moramo e, rješavati problem nedostatka kvalitetnih radnih mjesta. Kod mnogih e, mladih ljudi ne radi se o nedostatku vještina, nego o nedostatku kvalitetnih radnih mjesta na kojima bi mogli raditi. Niska plaća, nekvalitetna radna mjesta, ugovori o radu na određeno bez dobrih odredbi problem su kojim se moramo baviti. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala lijepa. Nezaposlenost mladih e, je u doba politike štednje e, dosegla rekordnu razinu u Grčkoj. Mi imamo jako puno e, mladih ljudi s diplomom koji su nezaposleni. E, naša je zemlja na popisu deset najinteligentnijih zemalja na svijetu. Imamo jako puno studenata koji su završili tehnološke i znanstvene fakultete i naši mladi ljudi moraju tražiti posao u inozemstvu. E, između ostalog u Njemačkoj gdje e, onda rade za malu plaću i Njemačka koristi njihove znanja, njihovo obrazovanje, a da u to nije ulagala. A to znači da dolazi do odljeva mozgova iz naše zemlje. Gospodin Jakovčić. Naglasiti onaj dio koji govori o potrebi partnerstva obrazovnog sustava i gospodarstva. Govori se o industriji, a ono na što ja želim posebno dati naglasak je svakako turizam gdje se mladi ljudi mogu čak i malim kvalifikacijama vrlo lako ili puno lakše zaposliti. naravno da je tu pitanje zapošljavanja u srednjem i malom poduzetništvu pogotovo atraktivno. međutim ono zbog čega sam htio uzeti riječ je upravo da naglasim dva moguća elementa. prvo je samozapošljavanje mladih. mislim da tu trebamo učiniti sve da potaknemo mlade na samozapošljavanje i time i na jednu vrstu odgovornosti u svom životu. drugo pitanje je mikrofinanciranje dakle mogućnost da se s malim kreditima financiraju mladi i poduzetnički projekti za mlade. mislim da su to dva elementa koji mogu ući u ovaj izvještaj i dati doprinos zapošljavanju mladih. Sljedeći govornik, izvolite. Potpuno je jasno svima da je nezaposlenost mladih na razini od 30% ili više. Što mladi mogu uopće očekivati od Europske unije? Politika koja se provodi u zadnjih nekoliko godina u zemljama obuhvaćenim programom e, dovode do toga da e, mladi ljudi moraju odlaziti iz svoje zemlje i da rade na nekvalitetnim radnim mjestima. Komercijalizacija obrazovanja znači da je stjecanje vještina nešto o čemu odlučuje tržište na štetu pojedinca. Sve to dovodi do dramatičnih situacija u kojima se nalaze mladi radnici danas. Nećemo doći do rješenja zahvaljujući neoliberalizmu. Moramo prekinuti primjenu takvih politika i osigurati budućnost za mlade. Hvala. Gospodin Šoltes, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Ovo je pitanje koje je problematično za Europu. I tako je bilo i prije krize, za vrijeme krize i također danas u posljednjem sazivu. Mi smo govorili dosta o poteškoćama mladih koji trebaju pronaći radno mjesto. Govorimo sad e, za sebe. Mnogo je mladih koji su nezaposleni u Europi vi ste govorili o posebnom određivanju financijskih sredstava, ali to nije dovoljno. Trebamo imati dugoročno zaposlenje, radna mjesta visoke kvalitete. Mladi ljudi nisu uključeni u oblikovanje ovih programa za smanjenje nezaposlenosti i kao što su drugi kolegi i kolegice rekli, prekarni poslovi u nekim državama imaju postotak od 40 i nekad 60% odnosno ukupan broj radnih mjesta. Dakle, neki ljudi ne mogu stvoriti vlastitu obitelj zbog toga. Zahvaljujem, gospodin Baton. Hvala. Nezaposlenost mladih u Europi je dosegla skandaloznu razinu zbog dva razloga. Kao prvo, zajednička valuta Europske unije, kao drugo, e, regulative vezane uz poslovanje. E, mi imamo pretjeranu regulativu u Europi, imamo veliki broj migranata koji, bijeg, koji su u bijegu iz vlastitog gospodarstva u naše. E, I tako imam primjer mladog čovjeka u Londonu koji je radio na gradilištu. On mi je rekao da je trebao prihvatiti smanjenje plaće ili e, mu je pretila zamjena nekim drugim radnikom iz istočne Europe. Radnici koji neće moći biti konkurentni morat će e, prihvatiti manje plan, lošije uvjete stanovanja. E, ja zato pozivam da moja država ostavi Europsku uniju i da glasuje protiv nje u sljedećem referendumu. Hvala. Izvolite, ima riječ sada gospodin povjerenik. Hvala predsjedavajući. Kao prvo želim se zahvaliti gospodinu Pluri na ovom izvješću. Kao što smo čuli, nezaposlenost mladih je e, jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo u Europi. Ako želimo se boriti protiv toga, moramo biti bolji u davanju vještina mladima, vještine koje poslodavci traže. E, kao što ste vi rekli, moramo imati bolje partnerstvo, bolju suradnju između e, tvrtki, između institucija koje e, podučavaju kako bismo obrazovanje učinili relevantnijim naukovanje i obrazovanje na, na radnom mjestu su ključni elementi na kraju krajeva moramo postići obrazovanje za zapošljavanje i za vještine koje su stečene izvan e, sustava, na primjer kroz volontiranje ili učenje online, je nešto što moramo potaknuti, moramo to bolje priznati. E, to je prioritet za komisiju, a komisija će u desetom mjestu dati izvješće o ovom pitanju, uključujući i procjenu e, načina na koje su države članice uspjele usavršiti svoje politike na tom području. Komisija je predložila povećanje predfinanciranja za inicijativu za zapošljavanje mladih od 1 do 15% pa do 30% a to je prihvaćeno u parlamentu i u vijeću, a zato će doći do preuranjenog plaćanja od jedne milijarde eura. To je važno zbog promoviranja za jednakih uvjeta i fleksibilnosti u obrazovanju i u usavršavanju e, to pokazuje koliko komisija shvaća posao koji vi obavljate. Mi imamo e, isto mišljenje u vezi s prioritetom e, obrazovanja, školovanja i za postizanje okvira za 2020. godinu. U 11. mjesecu smo e, započeli suradnju s tvrtkama u vezi sa mladima. E, pakt za mlade će nam dati 10 partnerstava u tom e, području i tisuću novih e, šansi za mlade. Imaćemo dobra mjesta za nukovanje i bolje šanse zapošljavanja. To pokazuje što smo postigli kroz Savez za nukovanje, zahvaljujući kojem smo dobili 140 tisuća mjesta za nukovanje agenda ona koju ćemo objaviti ove godine pokazuje da želimo uključiti e, opipljivo djelovanje u naše strategije kako bismo imali bolji razvoj i bolje obrazovanje Europe, a vaša pomoć bit će ključna u oblikovanju našeg budućeg djelovanja u tom području. Hvala povjereniče. A sada moram reći da će se